Kolegice i kolege, dostigli smo kvorum, što znači da možemo započeti konstituirajuću sjednicu ako se slažete, a siguran sam da se slažete. Prije nego što riječ i presjedanje prepuštam Linei Engström, našoj e, privremenoj predsjedavajući. Dopustite mi da otvorim sjednicu i da svima, i ako sam to već imao prilike učiniti, zaželim sretnu i uspješnu 2017. godinu. Naravno, ovo je teška godina za Ričada, Međutim, to vrijedi i za nas Bit će još kasnije riječi o Brexitu. Nadam se da će ova godina za nas biti plodna. Pozdravljam sve naše suradnike i djelatnike koji će nam pomagati. To su naravno tajništvo bez kojeg bi bili, bismo bili posve bespomoćni i našem voditelju referade. Ovdje s nama su gosti iz Nizozemske, to je jedna skupina mladih koje je pozvao jedan e, naš kolega koji se zanimaju za ribarstvo i poljoprivredu e, u Nizozemskoj, pa ih srdačno pozdravljam i izražavam dobrodošlicu. U današnjoj sjednici moramo najprije odrediti predsjedništvo, dakle biramo predsjednika i četiri potpredsjednika prema članku 204. našeg poslovnika. Upravo tim redom ćemo birati najprije predsjednika, pa onda četiri zamjenika. Zatim e, imamo tri zamjenika. E, gospodin Mijan Mon, alias Pako, koji e, je zamjenik Barbare Matere. Blanco Lopez, naš e, Pepe, je zamjenik e, Klare Aguilere. A naša prijateljica Sandra Rodriguez je zamjenica Joao Ferrere. Evo, to je važno s obzirom na glasovanje koje slijedi. I time predajem riječ Linei Engström koja će predsjedati ovom dijelu konstituirače sjednice. Najprije moramo verificirati kvorum. E, vidimo da imamo više od sedam zastupnika. Tako da sada nominiramo kandidate za predsjednika odbora. Gospodin Mato, u ime EPP-a Želim istaknuti kandidaturu za Alena Kadeka. Eto, sasvim nepoznato novo ime u odboru. To je, njega predlažem kao kandidata za predsjedništvo. Imamo li još kandidata? Ne vidim dodatnih prijava. Što znači da moram provjeriti da kandidata kandidira politička e, grupa, što je tako. Kandidat se slaže s nominacijom? Vjerujem da da. Eto, ko na ženitvi da. I e, kandidat koji je predložen je punopravan član odbora i potvrđujem da su ispunili također deklaraciju financijskih interesa. Znači imamo samo jednog kandidata za predsjednika, tako da ga možemo izabrati aklamacijom. Merci Linea d'abord. Hvala lijepa Linea. Na provedenom odnosno na predsjedanju izborom. Hvala lijepa e, na ponovnom povjerenju nakon prve dvije i pol godine. Znate da se možete uzdati u mene, da ću vas uvijek saslušati. Pa i ako ne spadamo među najvažnije odbore što se tiče po broju članstva, iako smo donekle narasli, mi smo ipak važan odbor s obzirom na naš interes. Mnogi bi voljeli biti u odboru AFET-u ili nekom koji se čini utjecajnim, međutim mi smo ovdje ipak zakonodavni odbor. Ribarstvo je u potpunosti u nadležnosti Europske unije, tako da je naš rad tim važniji. Stoga vam zahvaljujem na trudu koje ste prošlih godina uložili i radujem se budućoj suradnji. Ako se slažete, prelazimo na imenovanje zamjenika, odnosno potpredsjednika. Dakle, redom ću prozivati kandidate za prvog, drugog, trećeg i četvrtog potpredsjednika. Tko je kandidat za prvog? Marko. Eto, nakon što imamo novog, posve novog predsjednika, ja bih predložio kolegicu za prvu pod predsjednicu Lineu. Ako se slažete i to aklamacijom. Hvala lijepa. Što se tiče drugog potpredsjednika, pitam imamo li kandidature. Hvala lijepa očito ne mijenjamo nikoga. Pa e, ćemo nominirati Jareka Palizu e, za pučane. Imamo li još nekoga e, osim ovih naših kolega s Baltika? Dobro, potvrđujemo kandidaturu i kandidata. Da, izvolite, molim, e, pridružite nam se. Dobro, Lineja je već kraj mene. Za trećeg potpredsjednika imamo li kandidate? Znači, Pučani će predložiti dobrog kandidata, a to je Werner Kuhn. Ima li dodatnih kandidatura? Osim Wernera Kuna nema, znači opet glasujemo aklamacijom. Čestitamo bivši i novi potpredsjednik za mjesto četvrtog podpredsjednika Tražimo kandidate. Evo, nominiram e, Renatu Brijanu za mjesto četvrte podpredsjednice. Imali još kandidatura? za četvrtog potpredsjednika? Ne vidim. Prema tome opet ćemo potvrditi kandidatkinju aklimacijom. Molim vas, pridružite nam se. Kolegice i prijatelji, čina se da nemamo probleme koje ima primjerice Ekon. Tamo smo imali, tamo je nastupio problem s pitanjem ravnopravnošću spolova a eto, ovdje to jako dobro funkcionira. Dvije potpredsjednice, dva potpredsjednika. Mislim da smo dobro krenuli. Eto, time smo izabrali predsjedništvo. Zahvaljujem na brzo obavljenom poslu. Tako da ćemo obustaviti sjednicu. Nastavljamo u 16.30, a sada je sastanak koordinatori, sada imaju sastanak koordinatori u sjednici zatvorenoj za javnost. Dakle, odbor nastavlja u 16.30, a primit ćemo još